Hvala predsjedniče. Ja sam eh, htjela pitati eh, koji je status eh, ispitivanja parlamenta, o glasanju gospođe Marine Le Pen. Ovaj dom će biti obaviješten o rezultatima, nam je rečeno. Htjela bi reći da Eh, osim sakrivanja istine kao što je eh, gospođa Le Pen eh, priznala gospodin de Graf, njeni zamjenik je glasao umjesto nje e, e, glavni tajnik Frona Nacionala je također glasao umjesto nje o zakonodavstvu o emisijama u slučaju Volkswagen. Molim da uzmete u obzir u istrazi e, ovu drugu prijevaru u glasanju e, e, supredsjednika i glavnog tajnika. Hvala predsjedniče. Hvala gospođo Kraca Bild. E, e, predsjednik sada istražuje stvar. E, poslovnik, pitanje poslovnika ja ne tražim za to riječ. Pozivam se na članak 22 stavak 4 htjela bih e, reći da da ću stajati nad vašim grobom. To su ljudi koji su nisu uspjeli u ratu, ratu koji je doveo do 9 milijuna mrtvih u Europi. Pravila u europskim institucijama su da se poštuju praznici e, zemalja članica. Ovo je praznik u Belgiji i Francuskoj. E, prezir e, prema uspomeni poginulih. Pozivam sve francuske i belgijske članove da ne sudjeluju u glasanju. Pitanje poslovnika, gospodin Kromer. gospodine predsjedniče ovdje e, nismo varali e, u ovom slučaju neće sada varati jer će svi izaći pitanje kako postupati E, gospođa e, Le Pen vara e, u glasanju gdje smo imali samo jedan glas razlike i jedan glas je bio odlučujući. Kako postupati u takvom slučaju? Stvar se ispituje. Gospodin Obermajer. Hvala predsjedniče ne znam da li je bio loš prijedrog, prijevod ili sam e, krivo čula. E, e, netko ko je bio neugodan napustio je salu. Mm, možda sam krivo razumio. Je, Možete li ponoviti ono što ste rekli i stojite iza, da li stojite iza toga? Mislim da je prijevod bio pogrešan. E, gospodin Melanchon. Gospodine predsjedniče, ja sam francuz. E, ja neću e, napustiti ovu salu iz prema parlamentu. Ovaj dan je počeo komemoracijama u mojoj zemlji nakon velikog pokolja u Prvom svjetskom e, ratu. E, ako želimo biti europljani e, onda moramo svi inzistirati na tomu da se nikada ne ponovi ono što je prethodilo 11. listopadu. 11. studenom, oprostite. hvala e, e, Sada ćemo preći na glasanje, e, Modernizacija javnog sektora. I ja ću sam glasati. dva ko je za? Ko je protiv? Ko se suzdržava? Suzdržani? S, e, prijedlog komisije poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Prihvaća se. Usvaja se. Otvaram glasanje u sljedećem. Pojmenično glasanje. Glasanje se zamknjente. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. E, budući e, paket za zrakoplovstvo e, zajednički prijedlog za rezoluciju originalni tekst prvi dio tko je za za tko je za tko je protiv? Suzdržani e, usvojeno dio drugi. Tko je za? Protiv? E, suzdržani usvaja se e, stavak 3 u dva dijela. Originalni tekst koji je prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, stavak 4, originalni tekst, dva dijela, e, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak e, pet, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka šest, originalni tekst za. Hvala, protiv. Suzdržani, usvaja se. Točka sedam, originalni tekst za. Protiv. Suzdržani, usvaja se. Točka sedam, originalni tekst, dva dijela za. Prvi dio za. Protiv suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 8, originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 11. Originalni tekst, dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Hvala. Usvaja se e, točka, originalni tekst, dva dijela za, prvi dio, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 15, originalni tekst za, protiv, suzdržani, hvala, usvaja se točka 16, originalni tekst za, protiv, suzdržani, hvala, usvaja se. Točka 17, originalni tekst, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno velikom većinom. Nakon e, točke 7 nemamo amandmana. E, imamo usmeni amandman. Gospodin Malteze. Tekst je. Poziva se komisija da se osnaži zaštita e, zaposlenika i potrošača u slučaju e, stečaja zrakoplovne tvrtke. Mislim da tu ne treba ništa objašnjavati što bi se moglo, kako bi se opasnosti mogli s toga roditi. Hvala vam. Glasat ćemo ovom usmenom amandmanu. moramo prebrojiti imamo imamo više od 40 ne možemo glasati o usmenom amandmanu e, točka 18 originalni tekst za protiv suzdržani hvala usvojeno točka 19 originalni tekst za Molim dignite ruku protiv. Suzdržani. Usvojeno. Točka 20. I to, to je originalni tekst zadnji. E, za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Mm, ne, imamo još 21. Originalni tekst u dva dijela. E, prvi dio za, protiv, suzdržani, hvala, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, točka 22. Originalni tekst e, u podjelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 originalni tekst po dijelovima za, protiv, suzdržani, hvala, usvojeno. E, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 originalni tekst po dijelovima, e, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, hvala. 27, originalni tekst, po dijelovima za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno 28, originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava F, originalni tekst e, za, protiv, suzdržani, hvala, usvojeno. Sada imamo cijelu rezoluciju za protiv suzdržani usvojeno imamo provjeru elektronički otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno hvala na sudjelovanju sada imamo izvještaj eh, gospođe Hübner i gospodina Reinera izborni za zahtjev zakon Evropske unije. Za, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amen, amandman 12, e, poimenično glasanje, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, usvojeno. Amandman 26. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 50. To su zeleni. Pojmenično glasanje. Zatvaram glasanje. odbija se amandman 63 EPP SID i ALDE poimenično glasanje otvaram glasanje zatvaram glasanje usvojeno amandman 35 Alde za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 po dijelovima, poimenično glasanje za, e, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. E, Drugi dio, pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 55 eh, pada, to su zeleni. Eh, 43 Pojmenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. amandman 42. E, ispričavam se, ovaj um, otpada. Amandman 7. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, odbijeno. Ali moramo se vratiti na amandman 42. To je glasanje po dijelovima. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, drugi dio, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 7 uh, e, Amandman 43 dva dijela poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, drugi dio, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. odbijeno. E, treći dio pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen, gospodine Reiner. gospodine predsjedniče. E, treći dio nema smisla. E, ne želimo rodnu jednakost 2024. E, to otpada. To, sljedeći put želimo rodnu jednakost, ne 2024. E, u pravu ste. Amandman 6 e, otpada. Amandman 52 zeleni poimenično glasanje. Ispričavam se. 52 e, otpada. A sada glasamo za amandman 8. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Amandman 8. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 9. Odbor za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 53 e, otpada. 54 otpada, 22 E, za protiv suzdržani usvaja se 55 e, otpada amandman 41 EPP SID poimenično glasanje otvaram glasanje zatvaram glasanje Usvaja se. Amandmani 56 i 57 otpadaju. Sada dolazimo do 28 pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, točka 1, originalni tekst, pet dijelova, prvi dio za, protiv, suzdržani, hvala, usvojeno. E, drugi dio, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio, e, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četvrti dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se dio peti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Točka 2, amandman 61, ECR, za, protiv, suzdržani. Vidim, odbija se e, točka 2, originalni tekst, poimenično glasanje za. oprostite, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Točka 4. Originalni tekst, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Točka 5. Originalni tekst po dijelovima. Dio prvi. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio za Otvaram glasanje, oprostite, zatvaram glasanje. Odbija se. Točka šest, originalni tekst, e, po dijelovima prvi dio. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, e, usvaja se nakon e, točke šest. Imamo 45 zelenih otpada. E, točka sedam, 64D, pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, točka 8. Originalni tekst, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Molim glasajte. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, točka 9. Amandmani 46 zelenih e, otpada. E, točka 9, e, originalni tekst e, po dijelovima, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, hvala. Usvaja se. U drugi dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Rezultat je usvojeno. E, nakon točke 9, amandman 47, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Rezultat. Odbija se. Amandman 48 zelenih e, otpada. Amandman 44D EPP-a. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Točka 17. Originalni tekst. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Točka 20. Originalni tekst u tri dijela. Dio prvi za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka 21, originalni tekst od dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se e, drugi dio, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Rezultat Usvaja se. Amandman 49 iz točka 22 a, zelenih otpada. E, glasat ćemo o originalnom tekstu, dva dijela, pojemnično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. usvaja se. Drugi dio, opet poimenično glasanje, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Rezultat je usvojeno. Točka 24. Originalni tekst. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Rezultat je. Usvaja se. Uvodni tekst e, četiri, Originalni za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Nakon toga e, imamo amandman 62. EPP SID za. Protiv. Suzdržani usvaja se. E, znam da ste umorni, ali molim da degnete uvodna izjava A za ovo je sada bolje protiv suzdržani usvaja se za protiv suzdržani usvaja se uvodna izjava e, u dva dijela Šećiv. Tko Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala vam. Uvodna izjava E. Amandman e nefo Poimenično glasanje. Tko je za? Molim vas glasajte. Glasanje je zatvoreno. Amandman se odbija. Uvodna izjava F. Prvotni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. ECR-a. Pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Rezultat je... Odbija se. Uvodna izjava J, prvotni tekst u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava L. Amandman ENF-a 37. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I rezultat? Odbija se. Uvodna izjava L e, u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava M. Amandman 59 ECR. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 i rezultat je prihvaćen. Uvodna izjava KV. Amandman 32 konzervativaca. Glasamo pojmenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I rezultat je... Odbija se.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 A sada drugi dio, ponovno glasamo poimenično, glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava u amandman 60 ECR-a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 38 enf om Glasamo poimenično. Tko je za? Tko je protiv? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Uvodna izjava u prvotni tekst u tri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Drugi dio. Glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I rezultat je usvaja se. Treći dio, ponovno poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Uvodna izjava v amandman 39 ENF-a. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. on se. Uvodna izjava V, dakle, ponovno glasamo poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada amandman 40 ENF-a, glasanje je otvoreno, glasamo poimenično. Glasanje je zatvoreno, odpija se. Zatim prvotni tekst, e, glasamo poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman je usvojen. Uvodna izjava X, prvotni tekst, glasimo poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I amandman je usvojen. Uvodna izjava dvostruko A, prvotni tekst, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman je prihvaćen. Uvodna izjava AB, Prvotni tekst u četiri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeni. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti dio, to je posljednji dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava AC, prvotni tekst, e, imamo poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. AC, prvotni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada dolazimo do uvodne izjave AF, prvotni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava AG, prvotni tekst, e, glasanje po dijelovima, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Nisam baš siguran. Glasat ćemo poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Uvodna izjava AH, aha, prvotni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada moramo glasati o cijelom tekstu rezolucija. Glasamo pojmenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Hvala vam svima. Onima koji sada imaju priliku otići na večeru, uživajte na, večer, na večeri. Zavidim vam.